sutra 17.12. Sukladno stavku 4 pravila 231 nije bilo zahtjeva da se stavi na glasovanje isprava koje je najavljen jučer u 5 sati, stoga se smatra da je